Kolegi, cominciamo a prendere... Dragi kolege, molim vas da sjednete. Cominciamo a prendere... Molim vas da sjednete. Allora, direi di cominciare. Evo, eh, rekao bih da možemo početi, molim vas da sjednete. Nastavljamo zasjedanje. Prema dnevnom redu idemo na eh, glasovanje za predsjednika Europske komisije. Kao što znate, Europsko vijeće je predložilo kao kandidatkinju gospođu Ursulu von der Leyen za predsjednicu Europske komisije. Podsjećam vas da prema članku 124 stavak 2 poslovnika Europskog parlamenta u skladu sa člankom 17 stavak 7 ugovora o Europskoj uniji da Europski parlament bira eh, predsjednika komisije većinom članova. Glasovanje eh, se odvija tajno. Upute za odabir za glasovanje za predsjednika komisije su, su bile podijeljene svim zastupnicima. Treba, treba nam osmero prebrojavača glasova koji će ispuniti svoju funkciju brojanja glasova. Sada idemo na izvlačenje brojača glasova. Onorevole David, David Ivan. Dove? Gdje je? Zastupnik David Ivan. Prihvaćate li? U redu. Hvala.